bio jedan parlamentarni odbor. To će ući u zapisnik sa ovoga sastanka. Ako nema nikakvih prigovora, zapisnik je usvojen, a ovo se imenovanje smatra odobrenim. Hvala vam lijepa, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda.